Gospođa Dakle, klub zastupnika je e, predložio da gospođa Martinez e, zamijeni gospodina Ečenikve Roba u odborima u kojima on bio član.